Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dame i gospodo, još jednom vam želim dobro jutro. Moram sada formalno otvoriti sastanak odbora sede jer je prije toga bio izvanredni zajednički sastanak eh, odbora o vanjskim poslovima i pod odbora o sigurnosti i obrani zajedno sa izaslanstvom Europske unije i Ukrajine PCA. Želim vas podsjetiti da se ovaj sastanak prenosi na internetu E, prevodi se na jezike punih e, članova odbora moram usvojiti današnji dnevni red koji uključuje i prethodnu točku e, ispričavam se zbog ovog odgađanja no obzirom da se nitko nije javio za riječ pretpostavljam da je dnevni red usvojen Dakle, sada prelazimo točno na točku, odmah na točku dnevnog e, reda. I na samom početku želim reći da je organizacija ove rasprave ponešto drugačija nego inače. Ja ću sada predstaviti naše odlične paneliste te dijelim to u prvi dio naša prva panelistica profesorica Elžbjeta e, Krahman e, sa e, Karska je sada na čelu radne skupine o plaćenicima. Ona je znanstveni radnik pravnica specijalizirana za međunarodno i humanitarno pravo i ona ponovo mora predsjedati jednim sastankom u Ženevi danas popodne, pa joj moram dati vremena, a nakon toga ću e, otvoriti e, raspravu, odnosno pitanja ćemo primati, a nakon toga želim srdačno pozdraviti e, profesora Elgerta Kramana iz e, Dakle, on je, e, on je osoba iz znanstvenog i sveučilišnog svijeta u Londonu i profesor Mark Cools iz Slobodnog univerziteta Brisela koji će nam govoriti o ovom pitanju te predstavnik e, e, privatnih e, privatnog zaštitarskog sektora pukovnik Chris Sanders koji je član e, udruge za e, kodeks e, časti. A sada ću dati riječ profesorici Elžbijeti Karskoj, a onda ću dopustiti vrlo kratka pitanja i odgovore, nakon čega ćemo imati sljedeću prezentaciju. Gospođo, imate riječ. Puno vam hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Čast mi je što sam pozvana sudjelovati u ovom javnom saslušanju e, parlamentarnog odbora o vanjskim poslovima e, pod odbor za sigurnost i obranu e, i dakle veza sa ovim pododborom i sa službom za vanjsko djelovanje je vrlo važna za mnoge. Vaš pododbor za ljudska prava također pomaže izraditi okvir za poštivanje ljudskih prava općenito, ali i u području vanjske politike i sigurnosti. U ovom kontekstu radna skupina o korištenju plaćenika smatra da je neophodno razgovarati sa eh, od odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta. E, e, korištenje plaćenika e, kako bi se kršila ljudska prava je nešto čime se bavila komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Sastoji se od pet neovisnih E, članova, gospodin Gaborona iz SAD i Mađarske, gospodin Kac iz Južne Afrika, gospođa Arias iz Čilea i gospodin Mongbil iz Jemena. A i ja koja sam sada e, predsjednica i izvjestiteljica radne skupine. Ta je radna skupina dio posebnog postupka e, Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. E, to je tijelo stručnjaka za neovisno nalaženje činjenica i monitoring. Korištenje privatnih zaštitarskih društava se znatno povećalo. Privatizacija tradicionalno e, vladinih funkcija, e, uključujući ratovanje kao i korištenje podizvođača da bi dali sigurnost e, za ekstraktivne industrije eh, postavlja veliki izazov za ljudska prava eh, i eh, za traženje pravnog lijeka za ta kršenja. Zbog toga mandat radne skupine je 2008. godine proširen na privatna zaštitarska društva i utjecaj rada tih društava na ljudska ljudska prava. Nadalje, eh, slijedom rezolucije eh, Ujedinjenih naroda eh, radi se na nacrtu moguće konvencije za privatna zaštitarska društva. To je izrađeno 2010. godine da bi to razmatralo vijeće za ljudska prava. Isto te godine međuvladina radna skupina je razmišljala o mogućnosti razrade međunarodnog okvira na reguliranje monitoring i nadzor aktivnosti privatnih e, e, zaštitarskih i vojnih društava. E, radna skupina za plaćenice i plaćenike je uvijek bio bila resurs e, za radnu skupinu, osobito kad riječ o izradi e, nacrta moguće konvencije. E, doprinosi radne skupine se temelje i na proučavanju nacionalnog zakonodavstva o privatnim zaštitarskim društavama i slobodna izvješća podnesena Vijeću za ljudska prava prava. E, tu se ocjenjuju e, postojeća nacionalna prava koja reguliraju ovo područje e, i riječ je o učinkovitosti privatnih društava i njihovu odgovornost za prekršaje. E, identificirani su e, zajedničke točke dobre prakse i regulatorni e, nemanjkavosti koje možda postoje radna skupina će na kraju izraditi globalnu studiju koja se temelji na regionalnoj analizi. Naše izvješće Vijeću za ljudska prava ova godine govori o osam država u Središnjoj Americi i Karibu, o Karibima, osam u Južnoj Americi i četiri evropske zemlje. E, to se nadovezuje na izvješće 2014. godine e, koje se fokusirao na osam frankofonih afričkih država, osam azijskih država i 13 e, anglofonih afričkih država. U sljedećem izvješću 2016. godine radna skupina će izvijestiti o nacionalnom zakonodavstvu e, država u istočnoj Europi, sjevernoj e, Africi i na Pacifiku. E, u zadnje tri godine radna skupina je održavala stručne sastanke i konzultirala se s dionicima a riječ je i o korištenju privatnih zaštitarskih društava od strane Ujedinjenih naroda, o čemu je izvješćena e, Skupština 2014. godine. E, tu postoje e, poučci u Europi e, sve četiri države koje smo ispitali imaju e, nacionalne zakone. Ujedinjena kraljevina osim odredaba o licenciranju i ovlaštenju nemaju nacionalno zakonodavstvo o aktivnostima privatnih zaštitarskih i vojnih društava, već primjenjuju samoregulirajući pristup. Kada je riječ o zemljopisnom opsegu, e, legislativa se razlikuje po sadržaju. Francuska nema nema ekstrateritorijalnu primjenu, dok se pravni sustav Ujedinjene kraljevine temelji na teritorijalnosti, tako da se pojedince ne može goniti Ujedinjenom e, kraljevini e, za e, prekršaj počinjene u inozemstvu. Za razliku od toga, švicarski zakoni ne pokrivaju aktivnosti samo lokalnih privatnih takvih društava, već i usluga koje daju te društva lokalno ili u inozemstvu u službi Švicarske konfederacije. Standardi ljudskih prava nisu referentne točke za licenciranje, ovlaštenje i registriranje, e, niti za e, odabir i e, obuku osoblja u Mađarskoj, Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. S izuzetkom vladinih ugovora Ujedinjene Kraljevine koji se mogu prekinuti zbog kršenja ljudskih prava, ali se formalno ne preispitivaju. U Švicarskoj vlasti vlasti mogu zabraniti određene aktivnosti koje bi se mogle koristiti za počinjenje kršenja ljudskih prava. E, nijedan od e, zakona koje smo proučavali ne sadrži odredbe o obvezama izvješćivanje zbog kršenja zakona koje čini e, privatne, osoblje privatnih zaštitarskih društava, niti sadrže učinkovite pravne lijekove za žrtve. Globalno kad je riječ o dobrim praksama e, mi smo identificirali e, između ostalih e, one gdje postoji zakon sa specifičnim sankcijama uključujući novčane kazne i zatvorske kazne za kršenje kao što je direktno sudjelovanje u neprijateljstvima i ozbiljna kršenja ljudskih prava, a građansko-pravna odgovornost mora biti osigurana. E, regulativa koja e, izričito navodi da obuka mora obuhvaćati e, E, percepciju fizičkog integriteta osoba e, kada se primjenjuje silan u skladu s načelima ljudskih prava koje zastupaju Ujedinjeni e, narodi te zakoni koji traže da nadzorno tijelo drži registar ovlaštenih osoba koje mogu pružati takve usluge te registra ljude, ljudi koji su osuđeni za kršenja. Kada je riječ o manjkavi manjkajovostima identificirali smo samo nekoliko e, država e, koje reguliraju aktivnosti tih društava u inozemstvu. Obzirom na transnacionalnu prirodu ovih usluga nedovoljna legislativa E, ozbiljno narušava vladavinu prava. E, drugo, premda općenito države imaju detaljnu regulativu o korištenju privatnih zaštitarskih društava, ne spominje se jedno tijelo e, koje je posebno zaduženo za licenciranje i ovlašćivanje takvih društava niti postoje konkretna pravila o sadržaju monitoringa i inspekcija. Treće, radna skupina je također primijetila i slabosti u odabiru i provjeri pozadine e, osoblja te u obuci osoblja što otežava dobro razumijevanje i internacionalizaciju pravnih normi i načela. E, države Također imaju vrlo raznolike pristupe e, reguliranju dopuštenih i zabranjenih aktivnosti. Često se zabranjuje e, aktivnost e, gdje se odnosi gdje se govori o razlici između aktivnosti privatnih društava te policije i vojske. Neke države izričito zabranjuju određene aktivnosti kao što je izravno sudjelovanje u oružanim sukobima u inozemstvu. E, istrage su, naša istraživanja su također pokazala da postoje regulatorne praznine kada je riječ o e, e, krijumčarenju oružja od strane osoblja privatnih zaštitarskih društava i njihovih posljedica. E, postoje i manjkavosti kada je riječ o korištenju vatrenog oružja i sile od strane privatnih zaštitarskih društava. U većini nacionalnih zakona nije e, bilo e, zahtjeva da, da osoblje privatnih društava imaju obuku u, na primjer, međunarodnom pravu ili standardima ljudskih prava. U toj legislativi ne spominje se sukladnost tih društava sa međunarodnim e, pravom koje regulira ljudska prava nema niti učinkovitih pravnih lijekova za žrtve. Obzirom na žrtve kršenja ljudskih prava koja trebaju imati e, pravne lijekove, e, nedostatak e, pravila može dovesti do neučinkovitog reguliranja te industrije. Obzirom da mnoge zemlje imaju e, regulativu, e, no svaka država tome pristupa drugačije, što dovodi e, do vrlo nedosljedne regulative. Svi ti različiti pristupi i manjkavosti mogu ozbiljno potkopati vladavinu prava i, i odgovornost osoblja privatnih zaštita zaštitarskih društava u slučaju kršenja zakona. Nadalje, e, te manjkavosti e, otvaraju riziku za ugrožavanje ljudskih prava kao na primjer pravo na život, na slobodu, arbitrarno oduzimanje slobode, mučenje, e, grubo, okrutno, nehumano ili ponižavajuće postupanje i pravo pravo na učinkoviti pravni lijek. Naša radna skupina stoga preporuča e, preciznu regulativu e, koja bi e, se bavila vatrenim oružjem, e, e, osobama koje su odgovorne za e, prekršaje izvan nacionalnih granica u kontekstu gdje su granice među državama porozne, potrebni su regionalni i subregionalni sporazumi za reguliranje privatnih zaštitarskih društava. Zalažemo se za standarde koji će e, usađivati poštivanje za ljudska prava, odgovarajuće sankcije, e, odabir e, osoblja se mora poboljšati kao i provjera njihove prošlosti, humanitarno pravo se mora primjenjivati kod kriterija za odabir i obuku i trebaju se zadovoljiti minimalni standardi trajanja obuke i minimalni seksualnog sadržaja obuke u ljudskim pravima. Ukratko, nacionalna e, regulativa e, ne e, zadovoljava potrebe kad je riječ o nizu ključnih pitanja a isto tako postojeće međunarodne mjere ne, ne popunjavaju tu prazninu kodeks e, časti za privatna zaštitarska društva je hvale vrijedna inicijativa, ali ona je dragovoljna i još ne pokazuje znakove e, da se doista primjenjuju značajnu, e, značajne mjere. Dokument iz Montroa koji je još jedna važna inicijativa jednostavno ponavlja obveze međunarodnog humanitarnog prava koje su primjenjiva na privatna zaštitarska društva u oružanim sukobima i sugerira najbolje prakse, ali to nije obvezujući regulatorni okvir. Obzirom na jazove i praznine koje je pronašla radna skupina, smatramo čvrsto da je važan sveobuhvatan međunarodni instrument. To je najbolji način da se osigura e, dosljedno reguliranje po cijelom svijetu svijetu i adekvatna zaštita ljudskih prava svih na koje utječu aktivnosti privatnih zaštitarskih i vojnih društava. Međunarodna konvencija bi dala standardni regulatorni okvir i postojalo bi jedno jedinstveno tijelo e, posvećeno toj regulativi i odgovor, osigurala bi se odgovornost osoblja privatnih društava i jamčilo bi se e, e, zaštita prava i pravni lijek za žrtve cijelom svijetu. Međunarodna konvencija o licenciranju, ovlaštenju, odabiru i e, obuci osoblja privatnih zaštitarskih i vojnih društava bi doprinjala zajedničku koj dosljednoj e, međunarodnoj regulativi kako bi se učinkovito nadziralo ponašanje privatnih zaštitarskih i vojnih društava i provedba standarda ljudskih prava te bi se osigurala odgovornost eh, eh, osoblja privatnih zaštitarskih i vojnih društava u slučaju kršenja prava. Pravno obvezujući instrument bi također upotpunio eh, postojeće regulatorne inicijativu kao što su nacionalni zakoni, dokumenti iz Montroa i Međunarodni kodeks časti privatnih zaštitarskih društava. Uvaženi zastupnici u našoj razmjeni e, mišljenja s vama danas. Pozdravljam mogućnost da naučimo vašim iskustvima, da produbim svoje razumijevanje vašeg gledanja na to i mi kao radna skupina tražimo učinkoviti međunarodni regulatorni okvir. E, koje su minimalne konture e, takvog pravnog okvira? okvira. Kako možemo e, od ove točke gdje smo danas doći do tog okvira. E, puno vam hvala na ovom pozivu. E, za mene je jako važno biti ovdje, to mi je veliko zadovoljstvo i to je važan korak u dijalogu između radne skupine Ujedinjenih naroda o korištenju e, plaćenika i europskih institucija. Još jednom vam zahvaljujem na pozivu i hvala vam e, na pozornosti. Hvala lijepo, profesorice Karska. Sada ću zamoliti gospođu Kraman koja je bila inicijatorica ovog savjetovanja da nam se obrati kasnije nakon intervencije svih sudionika. Možda, možda i sada želite uzeti riječ. Hvala lijepa. Gospodine Epitedes. gospođa predsjedavajuća, zahvaljujem. Činjenica da neke zemlje koriste plaćenike kako bi se borile u ime drugih to je već započelo tijekom antike. Međutim, od tada se ta praksa napustila. I svaka država bi se trebala braniti sama, odnosno da bi zaštitila svoje interese mora se oslanjati, pouzdati na nacionalne vojske. Vidim sada da postoji tendencija da se vraćamo na prakse prošlosti, ali stvari su se izmijenile i način ratovanja je drugačiji toga. E, ovakve situacije se moraju riješiti na vojne i pravne načine. Što se tiče pravnog aspekta, želio bih reći da moramo preispitati pravnu osnovu za uspostavu privatnih vojska. Koji bi bili kriteriji? Još jedno pravno pitanje je gdje bi bili njihovi stožeri i na temelju koje pravne osnove? Još nešto? Kako će ih se obučavati? koja će biti pravna osnova za njihovu obuku i gdje će se ta obuka održavati u kojoj zemlji i u kojem pravnom okviru. Da se vratim na vojno pitanje. Što je misija tih privatnih vojski i tko i na temelju kojih kriterija će odlučivati jesu li one operativno spremne ili ne? Hoće li to biti opći kriteriji ili ad hoc kriteriji u smislu potreba? Ako želimo još detaljnije razmotriti ove vojne aspekte, moramo se pitati kako bi se osigurao ovaj zapovjedni lanac i na temelju kojih kriterija kako bi u operativnom smislu se koristile te privatne vojske, kako bi se e, koordiniralo njihovim djelovanjem i djelovanjem nacionalnih snaga, kako bi se e, njih raspoređivalo na sam teren, obzirom da dolaze iz drugih država. Dakle, imamo pravna pitanja koja se ovdje e, nepristano pojavljuju. Još jedno pravno pitanje bilo bi odgovornost zemlje koja plaća te privatne vojske, a u slučaju da te privatne vojske počine ratni zločin ili krše ljudska prava. Čuli smo da Ujedinjena kraljevina je odredila da u svakom slučaju kršenja ljudskih prava ili počinjenja ratnih zločina, oni ne snose nikakvu odgovornost. Ako uđemo još dublje u ovim našim razmatranjima, moramo se pitati što bi se dogodilo ako ta privat, ako ta privatna društva kao plaćenike plaćaju druge zemlje i one se okrenu protiv zemlje koja plaća njihovo djelovanje. Drugim riječima, mislim da to nisu nastojanja koje bismo trebali podržati. Ako razmišljamo o europskoj obrani, moramo se osloniti na nacionalne vojske koje se sastoje od vojnika koji vole svoju domovinu, žele se boriti za svoju domovinu ako je ona ugrožena, a ne, a ne za novac. Hvala gospodine. Gospodine Mehedema Smakar. Ja sam koordinator ljudskih prava u svojoj radnoj skupini. Obzirom da sam čuo da u mnogim nacionalnim zakonodavstvima postoji vrlo malo odredbi koje se tiču ljudskih prava i žrtava, pa čak i u zakonodavstvu država članica EU. Na rekli ste da postoje dobre prakse, no pitam se postoje li države članice u kojima su stvari dobro regulirane. Koje su najbolje prakse i najbolje iskustva? Možete li nam navesti primjer na koje zemlje ste mislili? Jer ljudska prava su univerzalna. No jedno od temeljnih prava Europske unije, moramo uistinu ući u samu srž stvari. Što očekujete od nas, od Europske unije? Očekujete li da pružimo aktivnu podršku obvezujući međunarodnim ugovorima? Što očekujete od nas? Gospodin Elar. Želio bih razjašnjati neke pojmove najprije. Moramo razlikovati pojam e, sigurnost i zaštitarska društva. Tu postoji velika razlika i ne smijemo na abstraktnoj razini govoriti o tome, već navoditi konkretne primjere na primjer, jedno od rješenja za problem gusara u Somaliji je pravno utemeljeni angažman privatnih zaštitarskih društava na brodovima. Operativni zapovjednici UN misije su nam to rekli. Oni su jako doprinijeli povećanju sigurnosti e, pomorskog brodarstva uspjelo im je uspostaviti stabilni pravni okvir za takvo, e, takav angažman e, privatnih zaštitarskih društava. U nekim državama članicama taj pojam je rijeđi, drugima učestaliji. U nekim državama članica postoje i predviđene kazne u slučaju počinjanja kaznenih dijela. Ne smijemo to miješati. E, nezakonita uporaba e, tih jedinica u trećim zemljama, e, to se nitko ne dovodi u pitanje. I ne radi se o tome da bi Europska unija njih slala nekamo, to moramo imati na umu. Kada već govorim, želio bih predložiti da ipak nastavimo s prezentacijama, pa onda na kraju, na koncu dobijemo priliku još jednom postaviti dva ili tri konkretna pitanja. E, želio bi se izričito zahvaliti e, na tome što, je, što razgovaramo o ovome, jer to je pitanje koje je na visokoj razini i e, pri Ujedinjenim narodima. Radi se o globalnom fenomenu ali moramo razlikovati privatna zaštitarska društva i e, pitanje sigurnosti. Hvala. Sada ću zaključiti ovaj krug pitanja. Imaćemo dužu raspravu nakon što čujemo e, preostale prezentacije. Profesorice Karski, odgovorite na pitanja. Hvala gospođo predsjedavajuće. Hvala lijepo na svim pitanjima. Odgovorit ću na prvo pitanje vezano uz pravnu osnovu misije privatnih vojski. To je nešto o čemu ne samo da razgovaramo u okviru europske perspektive, već i u okviru globalne perspektive. Radna skupina koja se bavi pitanjem plaćenika je oformljena pod okriljem Ujedinjenih naroda. I zato uzimamo u obzir i globalnu perspektivu. No, nemam sad vremena ulaziti u pojedinosti pravne osnove, ali potrebno je regulirati privatne vojske i sektor, odnosno industriju privatnih vojnih i zaštitarskih društava. Dijelim vaše zabrinutosti vezane uz to što još uvijek postoji premalo pravnih odredbi, pravne sigurnosti i u praksi je vidljivo da nam trebaju pravne odredbe. Drugo pitanje. Gospodin Damas Make je postavio pitanje i moj odgovor je da ono što mi očekujemo od Europske unije je potpora međunarodno obvezujućem instrumentu, a to je konvencija. Prethodna radna skupina je izradila nacrt koji je vrlo dugačak, vrlo složen i teško ga je prihvatiti. Ali od 2011. godine rada skupina za plaćenike radi na novom nacrtu i istodobno imamo međuvladinu radnu skupinu koju je uspostavilo vijeće za ljudska prava. Ta dva procesa se odvijaju istodobno i vode ka istom cilju. No, glavna poteškoća je da se države članice Europske unije protive. Postoji u toj međuvladinoj radnoj skupini snažna oporba toj raspravi. Zato sam ja ovdje. U posljednje četiri godine smo utvrdili konkretne raskorake i u nacionalnom zakonodavstvu, međunarodnom humanitarnom pravu i općenito nedostatak odredbi, propisa. I upravo to pokušavamo premostiti, barem uspostaviti dijalog jer mi smo otvoreni za razgovor o tome kakvi bi, kakve bi te odredbe trebale biti. No najveći problem, nažalost, je uspostaviti dijalog. zato sam ovdje. Treće pitanje gospodina Elera da propisi o plaćenicima koji su usvojeni u članku 47 dodatnom protokolu Ženevskoj konvenciji i konvenciji Ujedinjenih e, naroda o uporabi plaćenika i Afričkoj konvenciji o korištenju plaćenika. Svi ti zakonodavni akti se odnose na pojedince, na fizičke osobe koji su plaćenici ali moramo obuhvatiti sve aspekte u ta tri zakonodavna akta. Ako se netko klasificira kao plaćenik, ali mi danas vidimo da je ta definicija vrlo uska, a želimo da bude jasna, stoga bi jedan od pristupa mogao biti da redefiniramo pojam plaćenika – a drugi se odnosi na suvremene plaćenike koji uistinu postoje u našem svijetu. Dakle, pojašnjenje je vrlo teško na ovaj način. Mislim da mi svi znamo tko je plaćenik, ali ne znamo što su E, privatne vojne, privatna vojna i zaštitarska društva, jer za njih nemamo definicije. Imamo definicije za sektor privatnog zaštitarstva, to je identificirano u svim nacionalnim zakonodavstvima, no u, kod međunarodnih zakonodavnih akata to je još uvijek nešto što nedostaje. Hvala na intervencijama i na pozivu. Hvala, gospođo profesor Karska. Sada dajem riječ profesorici Kraman. Hvala lijepa što ste me pozvali da danas dođem ovamo e, predavati i pokušat ću nadoknaditi malo vrijeme koje smo izgubili. E, mene se e, tražilo da kažem nešto više o tome kako Europska unija koristi prilikom vojnih i civilnih intervencija za štitarske tvrtke. A e, rezultati koje ću predstaviti i su rezultati projekta na kojem sada radim, e, korištenje privatnih e, vojnih e, zaštitarskih tvrtki u EU i to financira britanska vlada. Dakle, ja sam zapravo mislim došla do zanimljivih rezultata. Zanimljivo je to što to sam uočila probleme u tim organizacijama koji su slični. E, osvrnut ću se kasnije na to. Elizabeta e, je sada govorila o tome da e, se napravio mnogo na tim planovima jesu, a to samo ukazuje da treba više suradnje među različitim institucijama i organizacijama kako bi se više koordiniralo što se radi u tom sektoru. Mislim da postoji različita vrsta i široka mreža različitih ugovora u Europskoj uniji. Postoje dve glavna područja za ugovore, a agencije koje daju ugovore imaju različitu vrstu ugovora, različiti način davanja tih ugovora i različite baze podataka. Prema tome ovo što ću vam ja predstaviti je zapravo samo djelomična fragmentirana informacija, što nije problem samo za mene kao istraživača, već je to i problem e, polaganja demokratske odgovornosti, jer osobe koje su zato odgovorne za ovaj sektor ne mogu saznati što se događa u Europskoj uniji, pa tako niti vaši birači to neće moći učiniti. Što se tiče dva područja davanja ugovora, jedan postoji na području vojnih operacija u um, E, glavnom stožeru Eufora, dakle glavnom vojnom stožeru, oni pod ugovorom uzmu ljude iz država u kojima rade. I e, također Europska obrambena agencija također mislim želi proširiti svoju ulogu i ući više u područje davanja ugovora za vojnu opremu i tehnologiju e, koju su do sada radili, međutim e, žele e, upravljati svim tim ugovorima na terenu za vrijeme vojnih operacija. Postoje također i okvirni ugovori u okviru atenskog mehanizma. Dakle, tu se daju okvirni ugovori prema kojima države članice mogu sudjelovati u e, operacijama. A e, postoji dakle mogućnost da se to e, putem toga sudjeluje u misijama EUFORA. Sasvim drugačije je, su ugovori Europske službe za vanjsko djelovanje. Oni pod ugovor stavljaju ljude čije je zadatak da štite e, vrlo visoke e, dužnosnike. Zatim imamo zaštitu diplomata na terenu kao i zaštitu e, civilnih i vojnih operacija. Imam ovdje čitav niz primjera kojima želim pokazati različitu vrstu ugovora i različite vrste usluga koja u podnajam daje Evropska unija, vrsta tvrtki koja se zapošljavaju i vrsta operacija. Dakle, postoje različite operacije i e, davali su se ugovori. E, u e, stožeru Eufora za operaciju Altea e, dalo se e, ugovore za e, obuku 4 s to je dobila mađarska, mađarska tvrtka i zatim davanje na ugovor izgradnja dakle E, smještajnih kapaciteta na terenu i to se sve češće tako rade. Dakle, sama izgradnja i održavanje toga, a to se najčešće potpisuje takav ugovor s jednom tvrtkom koja ima glavni ugovor koja onda daje u e, pod druge usluge. Što je jedan od glavnih problema jer se na taj način smanjuje mogućnost nadzora nad onim što radi prva agencija koja je taj ugovor e, dobila i koja zapravo ne zna e, što oni na nižoj razini rade. A također onda ti e, koji su dobili podugovor moraju na ugovor zaposliti neke koji će ih štititi, dakle zaštite a snage Europske unije ne pružaju takvu vrstu zaštite, prema tome ti koji su dobili pod ugovore moraju pak sa lokalnim e, tvrtkama na terenu sklopiti ugovore u zaštiti. E, također, e, što se tiče operacije Eufora Altea, htjeli su to proširiti dakle, i za neke druge operacije. E, e, Francuska je, na primjer, ponudila e, tvrtke koje imaju, koje jesu državne, ali su istovremeno i privatne za zrakoplovstvo i za gorivo. Radi se o ugovorima u kojima se mogu pridružiti države članice, a prema potrebama, a sam taj prvobitni ugovor je okvirni ugovor i to sve tako radi u Africi. A zatim e, e, e također e, se i e, nude i ugovori koje za prevoz zrakoplovima za mnoge operacije koje Europska unija ima u Africi, a tu Francuska ima vodeću ulogu jer ima vodeću ulogu u tim operacijama i svaka država ima svoja pravila i svoju ustaljenu praksu što je problematično. Međusobno države također ne otkrivaju jedne drugima kakva su im pravila, pa prema tome niti jedna europska politika na tom području nije koherentna. U e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje situacija je slična. Iako bi se očekivalo da e, budući da se radi o jednom tijelu, da se sve radi na organiziraniji i centraliziraniji način. Ne, kada se radi e, o zaštiti, onda se sklapa ugovor sa e, e, G4S. Ali diplomatski ugovori se daju pojedinačno, naime svaki diplomatski ured nudi takve ugovore e, u zemlji u kojoj djeluje. To ne radi središnji ured. I tu isto tako treba se podvrći lokalnim zakonima kada se ugovori pišu, a ne postoji neka vrsta modela ugovora za ovakvu vrstu usluga. Ti ugovori nadalje nisu nužno uneseni u bazu podataka, iako e, postoji zahtjev da se oni objave u e, Europskoj uniji, međutim često, naročito lokalni ugovori nisu e, dakle objavljeni. A onda postoje dakle i ugovori kao što sam rekla u svrhu zaštite gdje se vrlo često uzimaju e, lokalni zaštitarske tvrtke ili pak e, međunarodne kao Armor koja radi u, za u Afganistanu. E, što se nudi? Ovo su neki od podataka e, i tu se vidi da se na ugovore e, vojnog tipa jako puno troši. Za 2015. godinu još 50 milijuna ugovora nije potpisano i to će vjerojatno biti najveći broj ugovora koji je ikada dodijeljen u jednoj jedinoj godini. Kakve probleme sve to predstavlja? Prije svega nedostaje transparentnost, zato što svaka organizacija ima vlastito pravo, rasta um, pravila i rastu upravu. Dakle, nedostaje demokratska odgovornost jer je gotovo nemoguće saznati Ko što radi i kako pravila primjenjuje. Koordiniranja ima jako malo među pojedinim agencijama i jedni ne uče od drugih. Dakle, ne može se također znati tko ne pruža ugovore po odgovarajućim uvjetima ili loše uvjete, nema dakle neke crne liste. Takva se informacija ne dijeli i zbog toga dolazi do ponavljanja istih grešaka. Što se tiče ugovora, teško vidjeti na koji način se izrađuje dobar ugovor, tu isto neće doći do razmjene informacija među europskim agencijama jako mali broj pravila se primjenjuje, a niti ta se pravila ne primjenjuju konzistento. I na kraju e, zato što e, se e, ugovori tako jako rastipkani i pojavljuju se u različitim agencijama i službama, tako je i kontrola nad tim jako rastipkana. Sada e, prelazim na moguće negativne učinke ovakve situacije. Ja sam stručnjak za političke znanosti. Nemam e, ovdje ni mi interes e, ljudska prava toliko koliko kako to praktično ima utjecaj na terenu. Dakle, često nema dovoljno konkurencije zato što se E, potpisuju primarni okvirni ugovori. E, postoji mogućnost korupcije, često e, nema učinkovitosti u smislu trošenja sredstava zbog takve vrste primarnih okvirnih ugovora, jer zapravo imam već primjere monopola kada je onaj koji imao primarni ugovor E, svim državama članicama koji su sudjelovali u toj operaciji. Oni su pružali usluge e, tipa monopola, dakle uz visoke cijene. Ako e, imate ugovor sa lokalnim zaštitarskim društvima što, morate, što se mora napraviti u zonama sukoba, tu se sklapaju ugovori bez puno zaštite. A recimo u Afganistanu takve lokalne zaštitarske tvrtke e, su međusobno veliki rivali i bore se e, za vlast i e, to onemogućuje bilo kakvu kontrolu. Rezultat toga može biti da se povećaju cijene hrane u lokalnoj zajednici Dakle, to utječe na sve stanovnike, nije samo vezano za zaštitu i sigurnost. A ponekada uzrokuje i neke štete, na primjer e, G4S, e, tražilo ih se da nadiru granice u Libiji, što se pročulo u medijima. Postoje dakle puno razloga iz kojih treba pripaziti hoće li se centralizirati i uskladiti ovakvo izdavanje ugovora. Hvala lijepa, a sada e, mislim e, da bi bilo najbolje da čujemo i sljedeća izlaganja prije nego što pređemo na sljedeću krug pitanja. Hvala lijepa. Kao što je e, govorila e, prva kolegica više se bavila pravnim pitanjima, zatim je kolegica više govorila s političkog stanovišta, a ja sam kriminolog, radim na sveučilištu u Briselu i od 1984. godine bavim se kako predavanjima, tako i istraživanjima o pitanjima javne sigurnosti. S druge strane također istražujem sve što je vezano za obavještajne službe i koji zadatak imaju obavještajne službe. Privatne zaštitarska društva, ja sam dakle e, sveučilišni profesor i mislim da i sa tog stanovišta e, ta tema je zanimljiva. Već 1846. godine francuski ekonomist Gustav de Molinari je e, napisao članak o e, privatnoj e, sigurnosti i zaštiti. Prema tome ta tema nije nova. No, moramo pogledati kako izgleda to zaštitarstvo koje je privatno. Privatne vojne kompanije nisu jedino na što se to odnosi kompleks e, privatnih obrambenih i e, sigurnosnih tvrtki imate ono što je vezano za vojne aktivnosti, za policiju, za pravosuđe, za inspekcije, a čak i za obavještajne teme. Što znači da imamo e, privatne vojne tvrtke, ne samo s pravnog stanovišta, već s praktičnog i operativnog. E, stanovišta. Oni nisu plaćenici, jer plaćenici, kao što je rekla kolegica, su pojedinci koji e, se angažiraju za novac u nekoj drugoj zemlji. A privatne e, tvrtke koje se time bave zapravo su negdje na rubu između zaštitarskih tvrtki i vojnih tvrtki a i također se mogu pružati i obavještajne, privatno obavještajne usluge. U Europskoj uniji postoji veliki kompleks sigurnosti i vojske i e, e, više od 4 milijuna ljudi radi u tom sektoru u Europi u više od 100 tisuća tvrtki. Osim tih podataka vidimo da e, industrija privatne sigurnosti je ona koja daje no pružanje usluga u smislu opskrbe. Drugo, zanimanje Europske unije za privatne zaštitarske tvrtke i privatne vojne tvrtke je velika jer je već napisano pet bijelih knjiga u suradnji s Europskom konfederacijom sigurnosnih službi. A 2008. godine prva inicijativu na tu temu pokrenula Francusku. Francuska Francuska je u toj bijeloj knjizi zaista naglasila ulogu privatne sigurnosti u okviru e, kompleksa obrane i sigurnosti u državnim rukama. Nakon toga napisana je Bijela knjiga 2009. godine na švedsku inicijativu, koja se zaista odnosi na privatnu sigurnost e, i, jedna od njihovih ključnih zadataka je prevencija, a vratit ću se na to kasnije kada budemo govorili o vojnim operacijama. 2010. godine inicijativu je načinila Belgija i to je bila bijela knjiga o globalnom modelu sigurnosti koji se bavio za modelom za Evropsku uniju i bavio se također e, integriranom sigurnosti. Četvrta bila knjiga objavljena je 2013. godine u Madridu na španjolsku inicijativu gdje se zaista naglašavaju ne samo negativni aspekti e, svih tih diskusija, kontrole na ljudskim pravima i tako dalje, već smo po mom mišljenju trebali imati na umu e, socioekonomsku dodanu vrijednost privatne sigurnosti. Znamo da više e, koliko puno ljudi radi u Europskoj uniji na tu temu. Jacques Delors je prvi bio taj koji je naglasio važnost tog privatnog sektora e, zaštitarske industrije. I 2015. godine bijelu knjigu načinila je Njemačka o privatnoj sigurnosti i tehnologiji, jer vidimo da se e, puno toga s čovjeka prebacuje na tehnologiju. Dakle, htio sam naglasiti te bijele knjige. Nadalje, kako se ta privatna sigurnost, privatno zaštitarstvo može uklopiti u jedan e, jedinstven ili jedinstveni model? Već sam se pozvao na jedan koncept, to je belgijski koncept koji se također primjenjuje u Nizozemskoj i u Njemačkoj, a sve više ga koriste i druge države članice. Radi se o, o integriranim E, problemima sigurnosti. Dakle, sigurnost i obrana više nisu isključivo monopolu u državnim rukama. To je stvarnost koju ne možemo ignorirati jer to je tako, jednostavno tako. Sve više i više država članica odlučuje se za suradnju između privatnog i javnog sektora. Takvo javno privatno partnerstvo u e, sustavu e, koristi se u državnom sustavu, ali se koriste privatne tvrtke. Danas, osim toga, što vidimo u svim europskim državama članicama? Postoji rasprava o proračunu, dakle o novcu i e, istraživanje koje smo nedavno napravili ukazuje da e, moramo napraviti razliku između davanja u podnajam i privatizacije, jer to nije isto. Korištenje privatnih tvrtki u javnu svrhu e, jest e, davanje u podnajam, a privatizacija je kada državu to više ne zanima i onda se prepusti tržištu. Mislim da dakle danas govorimo o davanju podnajam i o e, javnom privatnom partnerstvu ili suradnji, a ne o privatizaciji. U Belgiji kada gledamo e, privatnu sigurnost i usporedimo je s javnom sigurnosti, vidi se da su oni 30 do 40% jeftiniji, a to nema veze sa plaćama jer e, je to tako zbog fleksibilnosti i zbog specijalizacije. Primjerice, vojnik, vojnika se obučava za sve vrste vojnih akcija, ali kada se radi o privatnoj sigurnosti, obuka se ograničava samo na određene e, zadatke s područja sigurnosti, primjerice zaštita vojarne i tako dalje. E, postoji u kriminologiji pojam nodalne sigurnosti. Ja e, imam, e, uzet ću za primjer dva, e, dvije luke u Antwerpenu i u Rotterdamu. I vidite kakva je stvarnost. Te dvije, ta dvije luke surađuju i oni sada postaju neka vrsta čvorišta. Dakle, e, sad se uvodi čvorišna sigurnost. Što to znači? Luke, zračne luke, kritične infrastrukture nemaju više jednu jedinstvenu nacionalni cilj. Oni su postali po definiciji međunarodne strukture. Dakle, osim pojma e, integrirane sigurnosti i čvorišne sigurnosti, možemo doći, to je peta stvar o kojoj želim govoriti, dakle do pitanja e, što radi privatna sigurnost u odnosu na obranu. Nismo više u bilateralnom svijetu. Danas živimo u svijetu gdje ima puno asimetrije. Nije se više jedna zemlja ta koja se suprostaje drugoj zemlji e, ili blok protiv bloka. Sve jako asimetrično više nije sasvim jasno tko se bori protiv koga u Siriji primjerice. Prema tome sada znamo da to ni rat više nije isti kao što je nekad bio, a isto tako i granice više nisu iste. Vidite kakva je situacija s terorizmom i opasnostima. Sve je tu nekako izmješano mislim da izazovi i e, prilike koje se pružaju za e, sustav, javni sustav obrane da se oni e, moraju usmjeriti većoj suradnji između privatnog i državnog. Na koji način? Ako govorimo o obrani, a tu vidimo razliku sa plaćenicima koji su poznati još od antičkog doba, Evo, i e, kako je to izgledalo nekada u talijanskim gradovima. E, danas se privatna sigurnost koristi u svrhu zaštite. Zaista čuvanje vojarni, vojnih postrojenja i tako dalje. Jer vojna je tehnologija toliko složena da je potrebno <clears throat> imati dobro obučene ljude koji bi mogli upravljati takvim novim vojnim postrojenjima. Treba također zaštititi i logistički lanac u vojnim operacijama. Postoji i također i tema pomorske sigurnosti i ako sada e, mogu odgovoriti e, gospodinu Demesmakeru, e, postoji i jedna država koja ima zaista e, značajno zakonodavstvo na temu pomorske sigurnosti. To je Belgija koja u svom zakonu govori o tome kako štititi brodove tako e, što će ih štititi privatne tvrtke, zaštitarske tvrtke za pomorsku sigurnost. Prema tome ne smijete njih e, E, nikako e, pobrkati sa e, vojnim plaćenicima, naročito ne onih koji su 60. godina djelovali u Africi. Jer da se radilo o pojedincima koji bi su vršili takve usluge, onda bi se njima itekako pozabavili njeni narodi jer oni ne ulaze u konvenciju njenih naroda. Radi se dakle o privatnim zaštitarskim tvrtkama. E, I isto tako moramo reći da je došlo do <clears throat> promjena e, u vrstama opasnosti koje postoje. Dakle, treba štititi e, mnoge postrojenja, objekte, ali isto tako i granice. I još jedna stvar za kraj, jer o tome još nismo raspravljali. Dakle, postoji li uloga za privatne zaštitarske tvrtke kada se radi o e, obavještajnim informacijama. Jer sada ima puno terorizma, sabotaže i mnogo čega tomu nali. I tu te privatne tvrtke mogu imati dodanu vrijednost za, kako bi štitili naše institucije, vrijednosti i prava. Dakle, informira, e, obavještajni rad je prikupljanje informacije, ali postoje i manjkavosti u obavještajnom svijetu. To su stvari koje ne znamo, ali treba također spriječiti da dođe do e, grešaka, naime, kada se za nešto zna, a ništa se po tom pitanju nije poduzelo. Dakle, postoje usluge privatne e, sigurnosti, koje mogu smanjivati i odnosno kontrolirati rizik. E, ja znam recimo konkretno za jednu takvu privatnu obavještajnu tvrtku koja radi u cijelom svijetu 24 sata na dan. A mnoge državne tvrtke pozivaju se na informacije takvih tvrtki te privatne tvrtke nisu tajne službe jer većinu informacija prikupljaju iz otvorenih javnih izvora. Iznenadilo vas koliko možete saznati iz sasvim otvorenih izvora, samo što je potrebno kasnije analizirati te informacije. Ja se dakle na akademskoj razini već više od 30 godina bavim ovim pitanjima i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što ste me pozvali da vam se obratim. I mislim da ovo javno saslušanje je dobar signal koji daje Europski parlament u javnosti, dakle da se raspravlja o privatnoj sigurnosti. Što se tiče javno-privatne suradnje, to nema nikakve veze s privatizacijom, već sa javnom privatnom suradnjom koja je već zaživjela. Međutim, postoji jedna stvar koja nedostaje i tu se slažem s kolegama, da za sada još ne postoje okviri o tome kako raditi iz perspektive Europske unije s privatnom sigurnosti, ali mislim da zaista je parlament taj koji treba razgovarati o tome u jednim političkom okviru. I ako govorite o temama kao što su kontrola e, nad demografska kontrola i polaganje računa, e, morate e, vidjeti na koji način ne, kontrolite ne samo tvrtke, već i poslovne procese. Dakle, morate imati sektorske ugovore koje treba kontrolirati, što se može napraviti, što ne može, kakve se penali plaćaju. To tako funkcionira u sektoru sigurnosti u javnom privatnoj suradnji. Mora naravno postojati nadzor, svaka država članica EU ima vlastite zakone na planu javno-privatne e, suradnje, na planu sigurnosti. Treba e, vidjeti što se može napraviti. Prvo je treba izbjegavati bilo kakvu vrstu problema, zatim treba imati sustav dozvola jer ne mogu se svi time baviti. Treće, mora se obučavati na pravi način, a nakon toga još preostaju kontrola i sankcije. E, i sada mislim da sam skoro došao do samog kraja, iskoristio mojih 15 minuta. Mislim da Europska unija, a naročito Europski parlament, e, da bi oni trebali prikupiti informacije i diskusije kako bi se znanje proširilo po ovoj instituciji, ovim temama koje su tu i neće nikada nestati. Hvala lijepa. Hvala, a sada pukovniče Sanders imate riječ pa želim za početak zahvaliti pod odboru za sigurnost i obranu što mi je dopustio e, da vam se danas obratim. E, držat ću se svog vremena od deset minuta. E, ono što mene kvalificira da govorimo o ovoj temi je trostruko. Prvo, veći dio zadnjih deset godina bio sam direktor poduzeća Ujedinjenoj Kraljevini koja je nudila E, usluge. E, brojnim vladama sam davao e, potporu kad je riječ o sigurnosti. Radio sam u Iraku, Afganistanu, Libiji i drugdje u Africi i Srednjem istoku. 2011. godine bio sam jedan od suosnivača e, skupine e, e, Ujedinjenoj kraljevini koja je partner vlade kad je riječ o privatnim zaštitarskim društvima. A zadnje dvije godine sam jedan od četiri direktora udruge za međunarodni kodeks postupanja, a svrha je podići profesionalne standarde i poštivanje ljudskih prava u cijeloj industriji privatnog zaštitarstva. Prvo trebamo reći o, čemu govorimo. E, ta poduzeća daju oružena i nenaoružane usluge zaštite klijentima u okolinama gdje politički, ideološki i kriminalno motivirane ugroze e, postoje i ponekad je potrebna oružana zaštita. E, ta društva ne pružaju vojne usluge e, vlade, diplomatske misije, međunarodne organizacije, nevladine udruge, e, pomorska industrija, industrija ekstrakcije e, ugljikovodika i ostali trebaju te usluge. Ovo industrija nije homogena, imamo vrlo mala i vrlo velika poduzeća, možemo djelovati kod kuće e, regionalno, e, na širem području, globalno, e, na kopnu i na moru, postoje raznolike usluge, e, neka društva već dugo postoje, neka su nedavno osnovana, na primjer e, nakon sukoba u Afganistanu i drugdje ili kao rezultat piratstva. E, osoblje može biti lokalno, nacionalno, međunarodno ili kombinacija svega toga. Neka društva su privatna, neka javna E, premda postoji prepoznata najbolja praksa, još uvijek postoje velike razlike e, u postupanju različitih društava. Većina tih društava koje rade na međunarodnom planu su e, imaju sjedište ili u Ujedinjenoj Kraljevini ili u SAD-a, iako mnoge imaju i podružnice u drugim zemljama. E, pružaju brojne usluge s oružjem ili bez oružja e, međunarodne regulative i e, najbolja praksa imaju puno manji utjecaj kad se radi u inozemstvu. E, regulativa jedne jedine države ima vrlo ograničani utjecaj jer ta društva mogu sasvim legitimno premjestiti svoje sjedište u drugu nadležnost ako smatraju da su pravila njihove e, države preteška. Industrija u ime koje govorim pozdravlja učinkovitu regulativu i podizanje standarde e, e, i zbog diferencijacije koja će slijedom toga se pojaviti na tržištu. E, no to je uglavnom u rukama vlada naravno. Naravno vlade i međunarodne organizacije su i dalje velika skupina i važna klijenata tako da možete imati veliki utjecaj u prepoznavanju i promicanju najbolje prakse. Ako e, se angažira na temelju najniže cijene, a ne kvalitete, to jako loše utjece na standarde. E, a vrlo često u nedostatku regulative prevladavaju tržišne sile. E, treba prepoznati da je ovo doista međunarodna industrija Klijenti i oni koji pružaju usluge često imaju sjedišta u različitim državama i vrlo često ne postoji učinkoviti pravosudni e, proces. E, u nedostatku tih čvrstih e, kontrola ili mekih utjecaja vidi se što se dogodilo na primjer u Iraku kada je došlo do ubojstava vila a u incidentima su sudjelovala e, privatna društva. E, vrlo često pojedinci i poduzeća nisu bili odgovorni, nisu odgovarali za svoje postupke. Stoga je jasno da se nešto mora poduzeti. To je 2008. godine dovelo do dokumenta iz Montroa o pravnim obvezama i dobrim praksama e, koje se odnose na privatna zaštitarska društva i države koje ih angažiraju u oružanim sukobima. E, podsjećaju se e, društva na njihove pravne obveze INA za države, bez obzira da li je to država u kojoj se e, je društvo registrirano ili ona koja je angažirala društvo ili tamo gdje društvo pruža uslugu. U kontekstu oružanih sukoba ove smjernice imaju puno širu primjenu kao što se mnogi slažu John Ragis, e, posebni e, predstavnik e, Ujedinjene kraljevine, je izvršio utjecaj koji je i završio izradom najboljih praksa 2011. godine. Tu se naglašava potreba poštivanja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. mnogi koji su sudjelovali u izradi dokumenta iz Montroa su prepoznali e, potrebu da se izravno utječe na privadna zaštitarska društva. E, Švicarska vlada je predvodila program gdje je Međunarodni odbor Crvenog križa e, i drugi su objavili Međunarodni kodeks postupanja za privatna zaštitarska društva, a nakon toga je osnovana i Međunarodna udruga e, za kodeks postupanja e, taj kodeks artikulira najbolje prakse za razne aktivnosti uključujući regrutiranje e, odabir e, provjeru e, angažiranje istragu incidenata i tako dalje. Udruga ima sjedište u Ženevi i osnovana je po švicarskom zakonu. Promiče se odgovorno pružanje zaštitarskih usluga e, uspoštivanje kodeksa. E, pristup doista e, obuhvaća razne dionike. Tu postoje direktori koji dolaze iz raznih sektora, a na čelu je izvršni direktor. Ključne funkcije udruge su certificiranje društava članica E, monitoring i ocjena njihovog ponašanja i rješavanje pritužbi. E, certifikacija očekujemo da će početi početkom sljedeće godine. E, dakle neovisno treba potvrditi da društva su sukladna sa nacionalnim i međunarodnim standardima što uključuje jedan standard PSC1 koji je razradio američki e, nacionalni institut za standarde a iste godine je to usvojila i Ujedinjena Kraljevina PSI1 je sada razrađen kao međunarodni standard ISO 18788 a ISO 28007 e, e, je također izrađen e, za zaštitu komercijalnih brodova ugroženih od piratstva. Moderna ocjena ponašanja društava će se pratiti a tamo gdje e, postoje pritužbe koje su uvjerljive će se pratiti ponašanje društava na terenu e, i konačno ustanovit će se učinkoviti mehanizmi za pritužbe i rješavanje e, pritužbi. Sada sudjeluje šest zemalja, Australija, Norveška, Švedska, Švicarska, Ujedinjena Kraljevina i SAD, 13 civilnih društva društava i 18 privatnih zaštitarskih društava e, e, Tri, e, odnosno veći broj društava, mnogi od njih su iz Ujedinjene kraljevine, a 16 je iz Europske unije, to je 47%. U zaključku globalna privatna zaštitarska industrija e, globalno podupire e, političke, gospodarske e, i humanitarne aktivnosti u dijelovima svijeta gdje postoje nemiri i one, oni pružaju usluge koji su troškovno učinkovite pa ih treba podrživati. E, potrebni su veći standardi, više profesionalizma, više poštivanja ljudskih prava u toj industriji. E, inicijative će upotpunjivati e, međunarodne i nacionalne napore i potičem države članice da to podrže. No puno toga treba još učiniti. Treba poticati klijente da pri nabavi paze na više standarda standarde, e, a društva trebaju biti svjesnija ljudskih prava i međunarodnih standarda. Očekujem vaša pitanja. Puno hvala na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji onoga što brine privatna zaštitarska društva i kodeksa postupanja. A sada Otvaram raspravu. Prvo gospodin Elar. Prije svega imam pitanje za gospođu Kamar. Kada pogledamo brojke, vi govorite o maksimumu od 17 milijuna što se tiče nabave. Međutim, usluge koje ste vi sami opisali su vrlo različite primjer Rasland je e, tvrtka koja iznajmljuje strojeve, a francuski ugovaratelji eksternaliziraju usluge kod kojih žele umanjiti troškove i zapravo nude više ili manje logistike, a e, G4S je klasično privatno zaštit, zaštitarsko društvo, ako iz toga izvučemo zaključka, vi ste izvukli samo negativne zaključke, da je e, potrebnija snažnija centralizacija i preporučili ste nam da pogledamo pravila javne nabave. Čini mi se da ova tri područja e, tvrtke koje eksternaliziraju usluge, oni koji iznajmljuju logističke usluge i e, netko ko se bavi borbenim oružjem, ako ćemo usvojiti jednaka pravila za, sve, za sva ta tri sektora, rezultat će biti katastrofalan, to se mora diferencirati kako vi sebi zamišljate taj proces e, harmonizacije kod e, naših izaslanstva u inozemstvu e, smo našli na takve probleme da kod polovice tih naših izaslanstava još uvijek nismo e, uspjeli osposobiti ih da operativno djeluju. Otprilike nam treba godinu dana da uspostavimo jednu takvu misiju. Kako vi sebi zamišljate taj proces harmonizacije i centralizacije? I moramo još nešto reći o klasifikaciji. Moramo napraviti jasnu razliku s jedne strane što znači državni monopol, odnosno u kojoj mjeri se taj sektor uopće može privatizirati, a s druge strane imamo sigurnosna pitanja, e, zaštita misija EU-a, diplomatskih predstavništva. Naravno da monopol države ovdje se ne smije dovesti u pitanje. I treće je nešto općenito vezano u sigurnosni sektor kao industrijski sektor u vezi kojega se mora razmisliti da li on uopće reguliran u odnosu na druge zemlje u svijetu i kakvu ravnotežu treba uspostaviti između tih re, nastava za regulacijom i inicijativama za samoregulacijom. No, zapravo ulazimo u rizik da se različiti pojmovi izmiješaju, zamijene. I zato molim gospođu Kraman da nam pojasni pitanje javnih nabava i također natječaja poziva na iskaz interesa. Vi ste spominjali samo negativne elemente, moraju postojati pozitivni. Na koji način vi zamišljate centralizaciju, odnosno harmonizaciju u kontekstu onoga što ste nam iznijeli? Molim vas da naznačite kome ste uputili ovo pitanje. Okay, <laughs> so I understand to all. Um... Svima. Gospodin Damas Maker. Hvala lijepa. Govorili smo o najboljim praksama. Mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva. javno-privatna partnerstva, građanski radovi, eksternalizacija ili outsourcing. To je nešto što je vezano i uz specijalizaciju koja može biti ekonomičnija, ne mora nužno. No ta javno-privatna partnerstva su nešto što je posebnost Ako govorimo o uslugama koje ne uključuju oružje, ponako, zapravo do sada su te usluge bile monopolo države, no međutim moramo postaviti pitanje ljudskih prava i sloboda. Mislite li da se o tome vodilo dovoljno javne rasprave? Mislim da tu nam tu ipak nešto nedostaje. Gospodine Sanderson, vi ste spominjali Irak i ulogu Blackwatera. Mislim da je kompanija od tada tri puta izmijenila svoj naziv. Usvojen je e, dokument iz Montroa nakon tog incidenta u Iraku. U međuvremenu zaljevske zemlje e, Kina i zemlje Bliskog istoka E, da li je u tim regijama došlo do promjene u postupanju, promjene u ponašanju? Možete li to malo elaborirati? Hvala. Gospođa Valtmans, da li sada se želite javiti za riječ? Hvala. Nemam konkretno pitanje. No, izvukla sam zaključak sama sebi, neku vrstu smjernica. Kao predsjednica ovog povjerenstva želim vam zahvaliti što ste uvrstili tu temu u dnevni red. Prije no što odete vam želim zahvaliti. Mislim da ova tema bila vrlo, vrlo važna. Mislim da sve ovo pokazuje da će ova tema biti još više aktualna u budućnosti nakon napada u Parizu i nakon prijetnje s kojom smo, s kojom smo suočili u Briselu vidjeli smo oklopna vozila, tenkove na cestama sve ovo rasvjetuje ovo pitanje na sasvim drugačiji način i u duhu te današnje situacije mislim da je nužno da razmišljamo o europskoj privatnoj policiji. To nam postoje sve jasnije i jasnije. Radili smo na razvoju europske obrane. Kako ćemo ostvariti taj cilj. Postoje sigurno nedostatci, manjkavosti, suradnja sa privatnim službama bi tu nam možda mogla generirati dodanu vrijednost. Spominjali ste korištenje e, usluga privatnih zaštitarskih društava, to je jeftinije od vojske. To je vrlo zanimljivi argument. Treba se izbjeći udvostručivanje napora između država članica NATO-a Spomenula sam Paris koji može predstavljati priliku ne samo strah jer smo sve više više uvjereni da moramo surađivati kako bismo se borili suzbili terorizam. Suradnja je vrlo važna tema. Može li jedan od govornika, prvenstveno mislim na profesora Kolza, koji je rekao da 3 milijuna ljudi radi u ovom sektoru, prisutnost privatnih zaštitarskih službi i ove osjetljive strukture, mreže, to je impresivno. Mislim da je vrlo bitno da surađujemo sa njima. Mi političari koji smo uključeni u ta pitanja moramo e, se pobrinuti da se ljudi ponovno osjećaju sigurno. Kako možemo pružiti taj ne samo osjećaj sigurnosti, nego stvarnu sigurnost. Ljudi su govorili o koptenim snagama kao klasični odgovor. No današnje prijetnje su po svojoj naravi drugačije, teško ih je suzbiti, teško se boriti protiv njih. I zato moramo stvariti dobru suradnju između svih ovih i klasičnih usluga i novih usluga. Naučili smo da buduća suradnja između e, nadležnih tijela i privatnih subjekata se mora temeljiti na racionalnom pristupu razmjeni informacija i sličnom. Imamo nedostatne resurse, svi smo svjesni toga, stoga ih moramo optimalno koristiti. Mora postojati okomita i vodoravna suradnja. Znam da to nije lako, ali razmjena informacija razvoj suvremenih tehnologija. Ta suradnja može funkcionirati samo kao što je profesorica Karska i rekla, ako imamo dobro zakonodavstvo koje je dovoljno fleksibilno, kao e, liberal Vidim da se pomičemo prema privatnosti. Tko zapravo ima privatnost? Od presudne važnosti da sljedeći, da budući modus operandi bude takav da sve službe, sve usluge budu transparentne. To moramo jasno reći. Suradnja mora biti transparentna. Samo na taj način možemo uvjeriti naše građane i kolege. Samo na taj način možemo uvjeriti naše građane. Zahvaljujem svim govornicima. Nadam se ćemo moći surađivati u budućnosti. Hvala lijepa gospođo Vautmans. Prevoditelji moraju prestati s radom za pet minuta. ali možete kratko odgovoriti na kraju našeg sastanka. Prije što odu prevoditelji, željela žele bih vam zahvaliti na tome što ste došli. Ovo je početak razgovora s parlamentom i kao što vidite i u, u odboru za nadzor proračuna e, će se dalje o tome govoriti također e, u odboru za industriju, posebice u sektoru e, privatnih zaštitarskih društava. Ovo je samo početak. Zahvaljujem što ste došli u parlament. Ne radi se o tome da ćemo mi ovu temu obraditi unutar sat vremena, ovo je samo početak. Nastavit, će se razgovori i u drugim odborima parlamenta. E, gospođo Kraman i gospodo, imate vrijeme za kratke odgovore. I ispričavam se na ovom vremenskom ograničenju, ali prevoditelji moraju ići prevoditi druge sastanke. U ovako kratkom vremenu ne mogu odgovoriti na pitanje, ali Najva, najbitnije što želim reći je da prije svega učinak privatnih zaštitarskih društava, privatnih i vojnih zaštitarskih društava na e, civilne i vojne operacije Europske unije nisu ograničeni na humanitarne krize i već e, utječu na troškove, na demokratsku kontrolu, na odgovornost, na također e, utječu na stanovništvo koje pokušavamo zaštititi. Stoga moramo široko se gledati ovo pitanje kako ne bismo izostavili bitne elemente. Na temelju svih ovih učinaka moja molba da ne razmišljamo samo o regulaciji na globalnoj razini, već i da prihvatimo odgovornost država članica i Europske unije u smislu upravljanja procesom ugovaranja i ugovaranjem podizvoditelja. I reguliranje industrije će biti samo onoliko dobro koliko su dobri e, klijenti koji zahtijevaju te usluge i koriste te usluge. Velika je odgovornost samim državama članicama i EU. Hvala na pitanjima. Vrlo kratki odgovor gospodinu Elleru. Ovo se odnosi na to koliki je zapravo pravni monopol na mjere prisile i na građanske slobode i također pitanje privatnosti, što je spomenula gospođa Vautmans. To je dio političkih rasprava. Ne radi se samo o stručnjacima, akademicima, već to je sama srž političke rasprave. Drugo pitanje, gospodinu Demasticu, Radi se o privatnoj zaštiti. Akademici mnogo razgovaraju o tome, održava se mnogo konferencija na tu temu, no mi želimo da se vodi prava javna rasprava, jer se često čini da smo još uvijek zapeli u starom pojmu e, državnog monopola nad mjerama prisile. Danas Belgijski parlament nije došao još do tog stadija, ali će organizirati rasprave. Belgijski parlament je naravno predvodio, ali u sjeću će se u Belgijskom parlamentu organizirati rasprave o e, vojnim i političkim operacijama. U postalom smislu imamo e, 1500 belgijskih vojnika koji e, štite vojne barake vojarne, no međutim i središnjice Europske unije i NATO, a također su nešto što je potrebno zaštititi privatnim zaštitarskim društvima. To je rasprava koja se mora voditi u svim državama članicama, uključujući Europski parlament, obzirom da je kriminal postao prekograničan i transnacionalan. I sada ćemo postaviti pitanje gospodinu Sandersonu koji će odgovoriti u roku od dvije minute umirovljenom pukovniku. E, vlade dosljedno stalno angažiraju privatna zaštitarska društva koja štite diplomatska predstavništva zato što te privatne tvrtke su ekonomičnije e, one nemaju bojni profil, one su vrlo odgovorne, one ne ostavljaju vlade sa visokim rezidualnim troškovima, na primjer plaćanja mirovina, što bi vlade morale plaćati državnim službenicima, ako bi njih angažirale ili vojnike. Neću sada spominjati konkretnu e, kompaniju danas, ali ću spomenuti da je ponašanje mnogih e, zaštatskih e, društava u Iraku i Afganistanu bilo ispod svih standarda i zažaljenje je se država da pozove na odgovornost te pojedince i ta zaštitarska društva. Postoji pravo veliko područje primjene za suradnički odnos između privatnog sektora i vlade. E, na taj način bi se trebalo riješiti e, visoko profilna pitanja kojima se danas moramo baviti. Hvala na vašoj pozornosti. Zahvaljujem vam. Želio bih zahvaliti prevoditeljima koji su ostali duže i naš sljedeći sastanak je 26. E, siječnja 2016. godine. Želim vam sretne blagdane.